se u zapisniku ove sjednice. Prelazim sada na dnevni red ove sjednice. E, dnevni red koji je predložila konferencija predsjednika prema članku 149. poslovnika 23. travnja e, podijeljen je svima i e, smatram da je plan rada usvojen. Prelazimo sada za plan rada na dnevni red. Izvolite. E, pravilo 62. Sastav e, klubova. Niste objavili izmjene u sastavu političkih klubova. Na e, zadnjoj sjednici postavio sam pitanje je li gospođa Janice Atkinson izbačena iz FDD-a jer UKIP je rekao da su je izbacili iz svoje stranke. Predsjednik kluba e FDD rekao je da je suspendirana, međutim e, prema poslovniku ne postoje odredbe o tome ili ste član kluba ili niste član kluba. E, djeluje kao da UKIP u Ujedinjenoj kraljevini kaže da su riješili to pitanje što se tiče zastupnice koja je optužena za prijevaru. Ovdje je tajno ipak drže u svom klubu kako bi imali određene beneficije i bili e, klub sa većim brojem članova. E, postoji li mogućnost, gospodine predsjedniče, da nešto učinite u svjetlu ove hipokrizije? E, hvala lijepa, gospodine Corbett. E, do sada nisam pronašao niti jedno pravilo u poslovniku koje bi mi omogućilo da postupam protiv hipokrizije. Mi ćemo međutim provjeriti postoje li mogućnost da predsjednik poduzme određene radnje. E, inače nisam dobio e, nikakve obavijesti iz tog kluba što se tiče ove kolegice, niti što se tiče eventualne obustave E, ja sam se međutim konzultirao, ali do sada nisam dobio nikakve e, dodatne obavijesti. Gospodine Enju, vi ste se također javili po pitanju e, poslovnika. Izvolite. Da, gospodine predsjedniče, želio bih iznijeti jedan komentar. Gospođa Atkinson, odnosno njezina takozvano izbacivanje predmet je žalbe. Rasprava još nije održana, a dok se ne održi, E, i dok ne budemo imali rezultate ovakve ili onakve, ona još uvijek ostaje punopravna članica kluba. U redu. Hvala lijepa. Primili smo to na znanje i obavještavamo o tome gospodina Kolbeta. E, što se tiče današnjeg dana, imali prijedloga za izmjene dnevnog reda? To nije slučaj. Klub zelenih e, podnio je zahtjev što se tiče utorka i traži izjavu komisije u e, svezi sa najnovijim e, informacijama što se tiče iznošenja informacija NSA i e, kaznenog progona i prijedlog je da to bude temeljem e, prijedloga gospođe McAvey i to bez donošenja rezolucije. Ukoliko to prihvatimo, podsjetio bih vas e, da što se tiče teme inteligentnih granica, tu ćemo temu prebaciti na svibanje. E, gospođa Harms, obrazloženje, izvolite. Gospodine predsjedniče, e, poštovane dame i gospode, gospodo, e, kada je bio vrhunac skandala NSA, i skandala sa prisluškivanjem Angele Merkel dobili smo informacije da je to sve riješeno. Međutim, ustanovili smo da se upravo radi o tome. NSA špionira preko e, savezne informativne službe i postoji mogućnost e, da se koriste i druge tajne službe u Europi koje su postale instrument NSA. E, mi imamo određeno pitanje. Što radi BND što se tiče određenih selektora u Njemačkoj u pogledu čvorišta E, gdje se provodi špijuniranje za NSA, a protiv gospodarstva u Europi i eventualno i u odnosu na europske političare i europske građane. Smatramo da bi bilo dobro, ukoliko ne bismo čekali, e, nego e, što se tiče ovog novog elementa u skandalu NSA, da se pozabavimo tim elementom i zato podnosimo zahtjev da se ova tema unese u dnevni red. Hvala lijepa. Gospođa Ernst se javila i e, želi reći da podržava zahtjev. Izvolite, ja podržavam ovaj zahtjev jer kada govorimo o NSA E, to znači da dolazi do isporuke tajnih informacija i poslovnih tajni o europskom gospodarstvu, a politički gledano e, to je zabranjeno. Dolazi do špioniranja europskih političara, europskih e, građana u ime NSA i to desetljećima. To znači da je to ne samo veleizdaja, E, nego se radi i o povredi e, direktiva, ugovora i sporazuma koje smo zaključili i zato smatram da je apsolutno nužno da se bavimo ovom temom i nadam se da i drugi klubovi misle isto tako. Hvala lijepa. Protivi li se netko ovom zahtjevu? To nije slučaj. E, možemo glasovati o prijedlogu gospođe Harms. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? E, morat ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Pitaću još jednom, e, jesu li sve kolegice i kolege sada glasovali? Ovime je glasovanje zaključeno. Za 187, protiv 127, e, prijedlog se usvaja. Imamo i prijedlog za utorak, prijedlog kluba Ujedinjene ljevice koja traži izjavu komisije što se tiče primjerene zaštite e, e, zviždača i novinara e, što se tiče informacija o poreznoj utaji. Trebalo bi se unijeti u dnevni red za utorak. Obrazloženje prijedloga iznosi gospodin Mazi. Izvolite. Gospodine predsjedniče, francuski novinar Eduard Perija je treća osoba koja je u Luksemburgu izložena kaznenom progonu zbog informacija u sklopu skandala LuxLeaks. Zahvaljujući njemu i novinaru Eduard Perin e, imamo i odbor za prethodna porezna e, mišljenja. E, mi smatramo da je potrebno osigurati zaštitu, međutim prijedlozi koji su podneseni dovešće do dodatnog slabljenja zaštite novinara i e, to što pred sudom završe pošteni ljudi, a ne utajivači poreza, e, šalje pogrešnu poruku. Gospodin Juncker bio je Eh, na vlasti u Luksemburgu godinama kada eh, je dolazilo do porezne utaje, a ukoliko nešto ne poduzmemo kako bismo osigurali pravnu zaštitu novinara i zviždača, dovest ćemo u pitanje vjerodostojnost ovog doma. Hvala. Tko želi govoriti u prilog ovom prijedlogu? Izvolite, gospodin Lamberts. Treba reći da kad riječ o zviždačima zviždačima, nismo dobili zapravo novi fiskalni paket od komisije, zapravo pretjerano reći da se radi o, paketu, radi se prije, tog, prije svega o amandmanu, međutim nismo dobili ništa i e, mi definitivno trebamo zaštititi zvišta, zviždače i e, očekujemo u lipnju kad to dobijemo da postoje E, odredbe koje će štititi zviždače. E, I to je jako važno s obzirom na upozorenja koja smo nedavno dobili. Hvala. Hvala lijepa. E, želi li netko govoriti protiv ovog prijedloga? To nije slučaj. Glasovat ćemo o ovom prijedlogu. Tko je za prijedlog gospodina Demazija? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Što se tiče utorka, nemamo daljnih prijedloga za izmjene. E, za srijedu klub socijalista i demokrata e, traži izjavu potpredsjednice i visoke predstavnice za vanjsku politiku za Burundi da to bude kao prva točka na dnevnom redu u srijedu. Obrazloženje će iznijeti uvažena kolegica Kijenge. Izvolite. Hvala. U ime SND-a tražimo izjavu visoke predstavnice za vanjske poslove gospođe Mogherini kako bismo razgovarali o tome što se događa u Burundiju. Nakon izbora za treći mandat predsjednika u posljednjih nekoliko godina, e, nekoliko tjedana e, nakon e, njegove kandidature, nakon mirovnog sporazuma, mislim da je mir u tom području ugrožen. I to u cijeloj regiji Velikih jezera. Stoga tražimo izjavu bez rezolucije o tome što se događa u toj regiji. Hvala lijepa gospođo Kijenge. Želi li netko govoriti u prilog ovog prijedloga? Izvolite gospodine Lamberts. No, mi podrživamo taj zahtjev, e, tim više što je stvar dosta hitna. Dakle, e, ne smijemo ovo odgoditi u, e, jer će inače se izbori previše približiti. Hvala. Želi li netko govoriti protiv ovog prijedloga? Glasovat ćemo o ovom prijedlogu. Tko je za to da se unese u dnevni red? Tko je protiv? Tko je suzdržen? Usvaja se. E, dalje, što se tiče srijede, klub Pučana podnio je prijedlog da se vodi rasprava o ubojstvu e, studenata u Keniji i to da imamo izmijenjeni e, naslov Progon kršćana na cijelom svijetu u svezi sa ubijanjem studenta u Keniji od strane terorističke skupine Al-Shabaab. E, obrazloženje iznosi gospodin e, Weber. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, što se tiče naslova, e, mi bismo željeli da se u naslovu spomene riječ kršćani odnosno progon kršćana. Postoje dva razloga. E, kao prvo postoji konkretan slučaj u Keniji. E, nasilju nisu izloženi samo kršćani nego i ostali. Međutim, e, cijelo ovo nasilje nastupa samo zbog mržnje prema kršćanima. Zaustavljaju se autobusi, pita se tko su ovdje kršćani i onda su oni izloženi smaknuću. Riječ je o mržnji protiv kršćanske manjine. Osim toga imali bismo još jedno pitanje, gospodine predsjedniče naš prijedlog nije da razgovaramo o Keniji, to nije bio prvobitni zahtjev, nego o položaju kršćana na svijetu. Kenija je samo jedan primjer. Spomenuo bih e, brojke. 300 milijuna kršćana na ovom svijetu izloženi su prijetnji e, stotine 150 tisuća pogibaju zbog toga što su kršćani, a početkom 90-ih 20% Eh, je bilo kršena u Africi, a danas je ta brojka 4%. To znači da postoji veliki pritisak na kršćane i eh, to je eh, religiozna manjina koja je izložena najvećem progonu i stoga smatramo da je potrebno o tome voditi raspravu. Mi smo podnijeli prijedlog za rezoluciju i tu je riječ o pitanju progona kršćana na svijetu. U ime kluba moram reći E, da nam se čini neprihvatljivim da imamo dva teksta u kojima se govori o progonu kršćana, a u samom naslovu se taj pojam uopće ne spominje. I zato molim da se unesu izmjene u naslov, jer tema je progon kršćana. I osim toga, gospodine predsjedniče, budući da je ovo važna tema za naš klub, molim vas, ovo je već e, nekoliko pokušaja iza nas. Molimo da imamo poimenično glasovanje. Hvala. Hvala gospodine Weber. Sljedeće pitanje je tko podržava ovaj prijedlog? Tko želi govoriti u prilog ovog prijedloga? Izvolite. Dame i gospodo, ja podržavam tu ideju, trebamo govoriti istinu. Radi se o progonu kršćana. U ovom dijelu svijeta događa, događaju se progoni kršćana, u drugim regijama svijeta se progađaju e, proganjaju e, druge religije. Trebamo govoriti istinu i stoga podržavam zahtjev. E, protiv ovog prijedloga želi govoriti gospodin Guerrero señor presidente voy a Hvala gospodine predsjedniče. Pokušat ću odvojiti pitanje progona kršćana i konkretno pitanje terorističkog napada u Keniji. Nema sumnje da u mnogim dijelovima svijeta, a pogotovo na Bliskom istoku, da su, su kršćani žrtve progona i to iz više razloga. I to s obzirom na to koliko je žrtava i drugo zato što su te aktivnosti planirane kako bi se eliminirali kršćani iz e, tog područja. Stoga razumijem da se ovdje radi o tragičnom događaju i to zahtjeva odgovarajuću raspravu u parlamentu. Moj klub želi da se to uključi u dnevni red ovog plenarnog zasjedanja. Što je prije moguće. Možda bi se to trebalo uključiti na dnevni red e, sljedeće sjednice. Možemo govoriti o progonima kršćana u cijelom svijetu. Kad je riječ o e, napadu u e, Keniji, na konferenciji predsjednika isključili smo korištenje izraza islam, islamistički, jer je to bi, bilo u izvornom prijedlogu naslova, kako ne bismo ovo sveli na vjerski sukob. EPP stalno e, inzistira na tome da se radi o progonu kršćana. Mislim da ova konkretna e, rasprava da ne bi trebala biti e, pravo mjesto za, tu, za to. E, ljudi koji su poginuli E, u tom napadu su bili kršćani. Stoga moj klub predlaže da se e, na sljedećoj plenarnoj sjednici raspravi o progonima kršćana u cijelom svijetu, a ne u okviru teme napada u Keniji. Hvala. U redu, hvala lijepa. Sada imamo prijedlog gospodina Webera i podršku i odbijanje. Gospodin Weber je zatražio poimenično glasovanje i Stoga sada otvaram poimenično glasovanje o ovom prijedlogu. Otvaram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Pitaću još jednom, jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Za imamo 192 glasa, protiv 134, suzdržana 13. E, nemamo daljnje prijedloge izmjena što se tiče četvrtog dana e, zasjedanja i dnevnog reda. E, dnevni red je time usvojen. Sljedeća točka dnevnog reda